Radi se dakle o e, sporazumu koj, o kojem trebamo raspraviti. Ako vas to zanima, naravno recite mi vas zanima ili ne. U svakom slučaju, 8. prosinca 2014. godine e, Evo, naglašavaju mi da bi radi prenosa putem internet trebao koristiti sljedeće dugme. Dobro. Dakle, e, Gabriel e, Mato je izvjestitelj o e, općem komisiji za ribarstvo za sredozemlje i 6. svibnja ste na ovom odboru taj izvještaj nakon serije od dva trijaloga usvojio većinom glasova ovo izvješće. Sada imamo drugo čitanje, a nakon toga ćemo 23. mjesta, mjesta morati unijeti amandmane. Zahvaljujem, morat ću biti kratak, imamo puno toga za reći. Dakle, e, nakon dva trijaloga smo ipak uspjeli doći do sporazuma i činjenica je da smo imali gotovo e, uopćenit pregovor e, sa vijećem i s komisijom i samo je trebalo razjasniti još neka pitanja vezana uz tu preporuku. I također je e, e, komisija dala dvije izjave kako bi se razjasnila neka pitanja koje su zabrinjavala komisiju, a to je dogovor između dva su zakonodavca. Dakle, mi smo se uspjeli dogovoriti oko korištenja pravnih mehanizama kako bismo omogućili e, nekim članovima da imaju odstupanja od e, propisa e, koja su propisana u odredbama samog vijeća GFCM-a. A to je ono što se tiču povlačnih mreža i jednostrukih mreža stajačica u Crnom moru i također neka pitanja vezana uz prikupljanje crvenog koralja u sredozemlju. Mislim da smo došli do jako dobrog sporazuma. Po pitanju crvenog koralja mi smo uspjeli postići kompromis između institucija, a to je da države članice u razdoblju koje smo odredili da traje tri godine, da može prema preporukama E, na temelju regionalizacije dati nove prijedloge. Mi još uvijek razmatramo tu mogućnost i vjerujemo e, u ovom odboru da je to dobro rješenje i smatram da je to bila jako dobra prilika da predstavimo takav prijedlog. E, države članice koje su već imale nacionalne planove upravljanja i koje su ih pokrenule i provele, e, za njih vrijede odstupanja, a za neke druge koje nisu napravile nacionalne okvire, oni su dobili rok od tri godine da e, zapravo naprave te planove u skladu s novom regionalizacijom. Bez većih problema smo dogovorili također i mogućnost promatranja crvenog koralja putem podvodnih vozila su upravljanjem na daljinu, takozvanih rovova. U tom slučaju dogovoreno je da se oni mogu koristiti do 31.12.2015. Bila je neka rasprava o tim datumima, ali na kraju smo se dogovorili da taj krajnji rok bude 31. prosinca 2015. godine, osim ako znanstvena izvješća ne preporuče da e, zbog eventualnih negativnih učinaka održivog iskorištavanja crvenog koralja e, to mora biti završeno i ranije, e, čak i prije 31. prosinca. Jedna od posebnih tema je bila vezana uz to Crno more i e, uz odstupanje od zabrane upotrebe povlačnih mreža i jednostrukih mreža stajačica. Mi smo ovdje prihvatili nešto što smo smatrali razumnim. I odbor je također e, i komisija je također e, rekla da je to u redu. Dakle, one države na koje to utječe E, mogle bi se prilagoditi tim novim propisima, ali s obzirom da su već imali drugačije nacionalne okvire kojima je to pitanje ranije već bilo regulirano, da se njima iznimno odobri e, mogućnost ograničenog broja e, plovila koji će koristiti te mreže. U trenutku pregovora ćemo također vidjeti e, oblik e, odobrenja koji ćemo davati tim tom određenom broju plovila. Mi, želimo izbjeći e, bilo kakvu vrstu rizika i ne želimo da to postane presedan. I upravo zbog toga je parlament napravio izjavu u kojoj jasno kaže da se dopušta državama članicama koje su predmet te situacije da omoguće odstupanja za određeni broj plovila ali da to ni u kojem slučaju ne može biti smatrano presedanom. I na taj način smo izbjegli bilo kakvu vrstu mogućih problema u budućnosti. Htio bih zahvaliti i e, komisiji i vijeću još jednom zato što smo zaista imali konstruktivna dva trijaloga i s komisijom smo u jednom trenutku imali e, određeno neslaganje po pitanju deklaracije koje su oni sami e, e, koje su oni sami podnijeli i na kraju smo se i oko toga uspjeli složiti i također smo zatražili od komisije da nam iznese sve svoje sumnje po pitanju tog datuma e, korištenja, odnosno zabrane korištenja rovova tih podvodnih vozila. Je li to bilo pitanje završetka do početka 2015. ili do kraja 2015. Mi smo zaista vjerovali da je riječ o preporuci koja govori e, o roku do kraja 2015. I također smo razgovarali, razgovarali o tim prijelaznim mjerama koje je komisija shvatila kao isključivo pri privremene mjere, a ne dugoročne mjere, odnosno mjere koje se mogu produžiti, e, čiji se rok trajanja može produžiti kako smo mi to shvatili. No na kraju smo uspjeli to dogovoriti, vijeće je podržalo parlament, komisija također se na neki način mm, tome prilagodila i složila i mislim da smo e, dobili e, dobar konačni sporazum ono što smo na kraju uspjeli napraviti, a to je da smo zapravo uspjeli prenijeti te preporuke GFCM-a, e nismo išli niti puno dalje od toga, niti e, puno manje od onoga što je komisija htjela ili što smo mi htjeli. Hvala. Hvala lijepa Gabriel. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Za početka Klara Agvijera. Zahvaljujem e, predsjedatelju. Dakle, ja se slažem sa ovim e, stajalištem koje je iznio e, izvjestitelj. Imamo zajednički stav i smatramo da e, je eto naše mišljenje u ime kluba socijaldemokrata reći da stajalište u izvješću komisije da smatramo da je taj inicijalni prijedlog nije uze u obzir sve one mjere koje su se već primjenjivale na nacionalnoj razini i to je bilo nešto što zaista nije imalo smisla, jer ako već postoji, postoji primjena na nacionalnoj razini nekih država članica, to je moralo biti uzeto u obzir. Također e, možemo reći da su neke stvari ponovno razmotrene, ako to možemo tako reći, znači da odredbe unesene u pravo Unije budu više u skladu sa e, odredbama GFCM-a po pitanju ribolova na sredozemlju. Znači nećemo sada ići u detalje e, oko svih tih pojedinosti koje su dogovorene, ali možemo reći da smo na kraju imali dobar sporazum, da smo uspjeli postići dogovor oko zajedničkog stajališta i da još imamo samo jedan krug pregovora oko tih nekih e, pojedinosti. Hvala. A kolegica Tomašić, želi li možda ona uzeti riječ? Pa evo, vrlo kratko. Slažem se sa stajalištem izvjestitelja, jer tu se uzima u obzir trenutačna situacija u regiji u kojoj su države članice uvele mjere kako bi se dopustila upotreba dotične opreme u skladu s relevantnim preporukama gfcm a i još, samo bih još dodala da mjere upravljanja za malu plavu ribu u okviru gfcm a predstavljaju ključno pitanje za republiku hrvatsku vezano uz tehničke mjere naglasila bih kako je potrebno pažljivo pratiti i proces usvajanja novih tehničkih mjera s obzirom da smatram kako je mediteranska uredba sada već zastarjela budući da je usvojena prije reforme. Hvala lijepa. Hvala gospođo Tomašić. E, riječ ima kolega e, Enström. Quelque chose à dire? Non, non, non. Il y avait autre chose à faire. E, Dobro. Kolegica Bilbao ime kluba ALDE. Puno hvala. Evo, e, prvo bih htjela zahvaliti gospodinu Mato, našem kolegi, na svom radu koji je obavio. Nemam još e, mnogo toga za dodati. Slažem se sa sadržajem ovog teksta kojeg smo dogovorili. Zašto? Na prvom mjestu obuhvaća preporuke Opće komisije za ribarstvo sredozemlja, na drugom mjestu zato što odgovara E, stajalištima i većinskom stavu e, ovog odbora u svibnju 2015. godine i također na trećem mjestu zato što amandmani koje sam predstavila u ime svog kluba su zapravo bili usvojeni a to je prvo e, što sa državama koji su imali već nacionalne planove koje se provode i također drugo što je već gospodin Mato ranije objasnio da smo uspjeli to unijeti u tekst i drugo znači mi smo smo bili zabrinuti oko pitanja crvenog e, koralja i smatramo da su sva ta rješenja koja su prihvaćena po pitanju sustava za prikupljanje crvenog koralja smatramo da su e, uravnotežena rješenja, da su prihvatljiva rješenja i još samo to se trebamo usvojiti, a nakon toga analizirati i provjeravati jesu li te mjere koje smo predložili e, bile zaista korektne i hoće li nam to osigurati obnovu koralja u budućnosti. Hvala lijepa i za sun. Ricardo Serao se javlja za riječ. Hvala lijepa e, predsjedniče. Radi se zapravo jednom općem komentaru, međutim mislim da dokument o kojem ovdje raspravljamo je već uprežno uznapredovalom napredovalom stadiju i e, zato bih i jednostavno sam htio nadovezati na ono što je rekao izvjestitelj kao izvjestelj u sjeni. Radi se o dobrom dokumentu. Bez obzira na to, ipak želim naglasiti jedan pitan e, problem koji postoji u e, ribolovu na sredozemlju jer su e, E, jer je riblji fond na Mediteranu u katastrofalno lošem stanju. Ranije smo spomenuli da su e, da je određen riblji fond riblji fond koji migrira mi smo odgovorni za to, ali su zato odgovorni čitav niz tijela koje upravljaju tim ribljim fondom. Tu je Vijeće za ribarstvo, organizacija iz Barcelone. Dakle, oni su se možda nisu bavili problemom kako je trebalo, a mi u odboru za ribarstvo moramo paziti da imamo nadzor nad situacijom s ribljim fondom na sredozemlju jer na sredstvima postoji puno problema od izbjeglica i mnogih humanitarnih pitanja pa ne možemo iz tog razloga zaboraviti probleme koje postoje u ribarstvu jer su oni vrlo važne za e, ljude, za populacije koje žive e, u priobalnom području. Trebamo imati akcijski plan i, i moramo paziti da se na ispravan način upravlja zaštićenim područjima. E, treba više uložiti u plavo gospodarstvo koje naravno uključuje i proširenje Suetskog kanala i sve ono što još drugo postoji. moramo biti svjesni svega što postoji za ribarstvo na Mediteranu. Kao što sam e, rekao, postoje neki bitni problemi s ribljim fondom. A e, i važno je to za e, ribarske zajednice na sredozemlju. Ovdje govorimo zapravo u E, situacije između dva kontinenta, što je samo nešto što unosi još jedan element složenosti. Postoji također i e, mogućnost sukoba e, oko rimarenja. Hvala. Hvala, sad kolega Čošta. Hvala lijepa i ja želim čestitati kolegi Matu. On je dobro radio na ovom izvješću, a dijelim također i ono što kažu drugi kolege o e, ribolovu na Mediteranu. Jer e, postoje i a intenzivna e, ribolovna aktivnost na sredozemlju. Naravno postoje i drugi problemi E, rat na južnim obalama u Libiji. To predstavlja problem za mnoge ribolovne flote, primjerice sa Sicilije koje više ne zna gdje su libijske teritorijalne vode ili druge teritorijalne vode. To je sve složeno. Mislim da e, to znači da Europska unija Europska komisija i Europski parlament moraju raditi na tim kritičnim pitanjima. Moramo se zapitati što je zapravo sredozemlje u današnje vrijeme. To je zapravo more gdje se igra jedna značajna igra. Tu je otvaranje na Crno more, pa zatim Suezki kanal. To je izazov za cijelu Europu. E, ja e, se zahvaljujem kolegi Matu koji je vrlo e, stručan za ova pitanja i svim drugim kolegama. Ja nisam odavno ovdje i mnogo sam naučio od vas na ovoj temi jer vi imate puno godina iskustva. Ono što bi ovaj odbor trebao napraviti je tražiti kompletna rješenja, tražiti rješenja za Mediteran je tražiti rješenja za cijelu Europu. Mi na odboru za ribarstvo moramo raditi u interesu e, ribara i ribarstva, ali moramo raditi i dalje od toga. Otvaranje sredozemlja, otvaranje Sueskog kanala, e, Crno more i e, kako je to povezano s Krimom, sa Sirijom, gdje više ne znamo što napraviti sa ISISom s jedne strane, pa Kurdi koji već godinama je bilo da su u Turskoj, Iraku ili Siriji traže e, državu. Dakle, sve to dio Europe, a moramo e, reći da moramo e, da je sredozemlje zaista bitno za našu budućnost. Hvala kolegi Matu, svim drugim kolegama i kažem moramo se baviti ribarstvom, ali moramo ovoga puta gledati puno šire. Hvala lijepa. Javlja se još netko? Ne. Stoga ću sada dati riječ eh, Fabiciju Dinteli koji danas eh, ovdje govori u ime Europske komisije. Izvolite. Hvala lijepo. Europska komisija želi e, zahvaliti, želi se također zahvaliti izvjestitelju i cijelu njegovoj ekipi koja je jako dobro radila, s kojim smo dobro surađivali, a isto to vrijedi i za vijeće. Dolazimo konačno do kraja ovog posla gdje je radilo jako puno ljudi e, Komisija je u svojim e, priopćenjima dala e, izdvojena mišljenja, ali to je nešto što nam je omogućilo da dođemo do dogovora oko cijelog teksta. S obzirom na cilj koji smo si bili postavili, to nam je zaista omogućilo da se brzo dođe do uredbe. A što se tiče transpozicije, tri e, godine e, koje su već postojale u e, istovrsnoj komisiji za Crno more. Mislim da je to jako dobro da se napravilo na taj način. Mislim da ćemo uspjeti doći do preuzimanja, odnosno transpozicije određenih mjera vezanih za provedbu i korištenje određenih Eh, vozila i instrumenata kao i sve ono što je vezano za koralje. Sve skupa naravno ne mm, prejudicira da će eh, doći eh, naš rezultat i nam se da ćemo do njega doći brzo. Hvala lijepa komisiji. Sada Gabriel opet ima riječ. Evo, samo kratko. Zahvaljujem svima. Želim e, zahvaliti svima koji su mi pomagali u izradi ovog izvješća. Dakle, mi smo zaista bili u stanju e, prijeći sve one prepreke na koje smo naišli. I kao što je sama komisija rekla, dakle, e, zaista je bilo dobro da su dali svoje preporuke i izrazili svoje nedumice da ovaj tekst razjasnimo što je više moguće. Dakle, veliki je izazov za sve države koje koje još nisu provele te mjere imaju tri godine tog prijelaznog razdoblja da to naprave. To je jako bitno i to će biti zapravo kamen temeljac za budućnost, a to je uvođenje regionalizacije. Svi su to već danas rekli. Sredozemlje je, e, e, nije to problem. Znači, sredozemlje je samo u jako osjetljivoj situaciji i moramo nastaviti dalje u tom smjeru. Puno hvala. Hvala lijepa, Gabriel. E, amandmane se treba uložiti do 24. rujna, drugim riječima do sutra. Na našem odboru glasat ćemo 12. listopada, a na plenarnoj sjednici e, e, treća, treća plenarna u listopadu. Hvala svima. Prelazimo sada na sedmu točku dnevnog reda gdje je cilj da se stvori uskladen e, i jedinstven način nadzora nad ribarstvom u e, Europi. Izvjestiteljica je Izabel Toma, dakle izvješće je dodijeljeno socijalistima i demokratima. Znači ćemo imati prvu razmjenu mišljenju, odmah dajem riječ kolegici Izabel Toma, izvjestiteljici. Hvala lijepa. Prije svega Dopustite mi da se zahvalim cijelom odboru i koordinatorima koji su pristali da se pitanje nadzora nađe na dnevnom redu našeg odbora. Smatram da je vrlo važno provjeravati s obzirom na činjenicu da na našem odboru izglasamo preporuke, ali i obvezne, e, obveze te da vidimo kako se one zaista provode na terenu. Do te teme sam došla razgovarajući e, na e, obalama i s pojedinim ribarima u različitim europskim zemljama koji su, svi su ti ribari bili doslovce uvjereni da je u e, drugim europskim zemljama e, situacija je bila puno labavija, da su pravila puno labavija i da druge zemlje e, varaju, samo da u njegovoj zemlji nitko ne vara. Dakle, uočilo se da postoji problem, jer ako se smatra da je kod drugih situacija puno fleksibilnija, elastičnija, a kod vas da je situacija puno problematična, onda imate osjećaj da je to nepravda pa se ne poštuju zato pravila. Ribari u Europi u različitim zemljama imaju osjećaj da nisu podvrnuti istim obavezama i zato mi se činilo da bi bilo potrebno da se na ujednačen način e, nadziru pravila. E, od tuda ta zamisao da e, mi moramo raditi na usklađivanju, kao što je slučaj i za mnoge druge stvari. U parlamentu izglasavamo pravila koja su jako obvezujuća i e, stoga je ispravno da mi i provjeravamo da li se te da li se ta pravila primjenjuju ili ne. Trebali bismo zapravo pregledati kako se obavljaju inspekcije i možda bismo morali nakon toga načiniti preporuke državama članicama i Europskoj komisiji. I e, cilj mog izvještaja je nešto što je zapravo više neka vrsta istrage, a ne nešto što ima za cilj da se daju zakonodavni prijedlozi. Postoje četiri uredbe. Prva iz 2005. godine o Agenciji zajednice za kontrolu e, ribolova, zatim iz 2008. koji se bori protiv ilegalne i neprijavljene e, ribarstva, zatim uredba iz 2009. i e, iz 2011. godine koja govori o tome kako e, se govori o, koji se govori o nadzoru koji ima 37 aneksa i e, vrlo velik broj e, članaka. Evo još par riječi o mom izvještaju. Nakon neformalnih susreta kada pitamo gdje dolazi do kontrola, vidimo da u pojedinim državama se to događa na različitim mjestama, vrlo različitim mjestima. Nije uvijek na moru, nije uvijek na kopnu, nije uvijek na kopnu i na moru. Drugo pitanje je tko to radi. E, u Italiji primjerice zato je zaduženo samo jedno tijelo, a u nekim drugim zemljama tih agencija ima jako puno. E, treće, što se kontrolira? Samo profesionalne ribare ili pak i e, one koje to e, rade za sport i rekreaciju. Zatim postavlja se pitanje sankcija koje je vjerojatno najteže pitanje i polno pitanje. 2014. godine Europski parlament u svom izvještaju je vidio da mnoge države primjenjuju postupcima koji su van sudski, dok u drugima je to isključivo se radi sudskim putem. I na kraju e, pitanje agencije što bi trebao biti način usklađivanja na planu ribarstva u Europskoj Međutim, nema dovoljno sredstava. Države članice i dalje su jedine nadležne kada se radi o kontroli, a sredstva kojima te agencije raspolažu vrlo su ograničena. I još jedna e, element vezan za tehnologiju. Naime, podaci koje se prekupljaju o e, ribarstvu su ne samo neusklađene od jedne do druge države, čini se čak da podaci e, odbora za ribarstvo se zapravo uopće e, ne ažuriraju. To je dakle mojih par uvodnih riječi. Ovo je zaista prva razmjena mišljenja. Bilo bi mi drago da možemo surađivati jer dolazimo iz različitih zemalja, iz različitih područja e, i svatko govori e, sa svog aspekta. I u jednoj zemlji imamo različita mora. Ja recimo dolazim iz zemlje koja ima e, nekoliko različitih obalnih područja. E, bilo bi mi naravno drago da možemo usporediti kakva je situacija u pojedinim područjima. Želim zaista puno surađivati s izvjestiteljima u sjeni te e, na kraju da dođemo do e, korisnog alata, korisnog instrumenta za sve nas, kako bi se u konačnici poboljšali zakonski propisi. Hvala lijepa. Hvala lijepa Izabel. Kao izvjestitelju Sjeni u ime Europske pučke stranke. Ja ću prvo reći nekoliko riječi, onda ću dati riječ kolegama. Hvala lijepa Izabel na radu na toj temi. E, točno je da je usklađivanje kontrole e, ribarstva vrlo nužno kako bi se zajednička ribarstvena politika dobro provodila. E, želimo dakle imati korisne preporuke jer će e, uskoro trebati napraviti i reviziju sustava kontrole. To će nam u tome pomoći, a čitav sustav inspekcija ključan je za zajedničku ribarstvenu politiku. E, države članice e, moraju se koristiti upravo svim tim alatima koji su im na raspolaganju. Oni su obvezni to napraviti. I Europska komisija mora budno pratiti rade li one tako, ali naravno sva ta kontrola koja će se uskladiti, nju trebaju pratiti i usklađene sankcije. Točno je ovo što je rekla Izabel, da svi uspoređuju, kod nas je ovako, kod njih onako. Dakle, to, to predviđa da se uvede ribolovna dozvola na bodove, ali ima i puno drugoga koje i moramo sve skupa poboljšati. Vrlo je važno da agencija izviga dobro radi njezin zadatak koji je koordiniranje. Svake godine vidimo da se sredstva, proračunska sredstva izdvajaju za tu agenciju. Mi želimo da ako se već ne mogu za sada povećati sredstva koja se izdvajaju za agenciju Vigu da se ona nikako ne smanje. A isto tako e, moramo vidjeti kakva je situacija s obalnom stražom. Ako e, se proračun za obalnu stražu potvrdi, kako na odboru, tako i na plenarnoj, u što ne sumnjam, onda će to poboljšati situaciju. Zapravo e, sada, kada je se pojavio toliki broj migranata, odjedanput su svi ustanovili da je jako dobro da postoji koordiniranje obalnih straža. Eto, hvala svima e, već unaprijed, naročito Izabel. Sada riječ dajem gospođi Izason Bilbao. Puno hvala predsjedniče, puno hvala i Izabel na svim ovim objašnjenjima dala. Evo, dvije važne stvari. Govorila je o nepovjerenju koje postoji u tom sektoru po pitanju kontrola. Da, mnogo njih kažu mene kontroliraju više nego drugdje, mene sankcioniraju ili pak ne sankcioniraju me, ali me puno više kontroliraju nego neke druge. I glavni cilj ove inicijative bi trebao biti znači eliminacija nepovjerenja. Ali pitanje je kako. Da, e, da bismo povratili povjerenje, smatram da moramo napraviti dvije temeljne stvari. I pitanje je, postoji li politička volja država članica da se pozabavimo tim pitanjem? Meni to još uvijek nije jasno. A na drugom mjestu, ja mislim da moramo ojačati Europsku agenciju za nadzor u ribarstvu, da joj moramo dati veću nadležnost, da bi to trebala biti e, agencija koja je jednaka e, drugim agencijama na drugim područjima i e, drugim odborima koje su zapravo dale određene uloge svojim agencijama u kriznim situacijama. Smatram da stoga moramo ojačati ulogu agencije tako da joj damo jasnu nadležnost a to bi trebalo biti usklađivanje e, usklađivanje nadzora na svim područjima. Drugo pitanje je kakve ćemo podatke prikupljati, gdje i na koji način. Jer nećemo moći provoditi ozbiljni nadzor i strogi nadzor ako nismo u stanju uspoređivati podatke iz e, različitih država članica. I zato smatram da bi to e, trebala biti prva uloga Agencije za nadzor. Na drugom mjestu nepovjerenje postoji među državama članicama. Sada neću govoriti o nepovjerenju zastupnika kada recimo želimo dobiti e, neku informaciju, to još postaje onako izraženije. Ali trebali bismo se zalagati za zajednički europski registar. Europski registar e, bi zapravo zajedničke ribarstvene politike napravio transparentniju politiku što je pozitivan aspekt i koja bi omogućila da se povjerenje vrati u svim aspektima. Ja bih išla u smjeru europskog registra nakon što uskladimo e, kriterije. Istina je da ovdje govorimo i o regionalizaciji. Ja sam branila regionalizaciju i smatram da e, trebamo prebaciti odgovornost na svaki pojedini sektor za onaj posao koji obavlja. Mogli bismo se i pitati e, možemo li e, računati na europske službenike koji će provoditi kontrole? Može li to biti dodatna garancija, dodatno jamstvo e, da se nadzor zaista vrši na uravnotežen način na razini cijele Europske unije? Mislim da su formule jasne i sada ću samo završiti eh, <clears throat> pitanjem, a to je ne znam postoji li politička volja. I zato najavljam da u ovom izvješću koje ćemo analizirati, najavljam da bismo htjeli da se unesu i neka pitanja koje sam ja sada postavila ovdje. Dakle, ako se to ne postavi kao pitanje, ja vam odmah najavljujem da ću eh, podnijeti amandmane. Ako zaista želimo napraviti stvari na dobar način, mislim da su to prijedlozi koji ne bi trebali nikoga uznemiravati. Baš naprotiv, trebali bismo ih vrlo gorljivo braniti kao što e, branimo ovdje e, e, reformu nove zajedničke ribarstvene politike. Hvala. Merci, Paco, Milan Mon. lijepo, sada Paco Milan Mon. Hvala predsjedniče. Ja mislim također da je ovo jako važna tema, da je ovo temeljna tema da se borimo protiv nezakonitog ribolova i da zaštitimo unutarnje tržište, da zaštitimo i potrošače. Ovo je sada e, paradoks jer imamo jedinstveno tržište, ali kontrole na tom tržištu još uvijek e, nisu jednačene, odnosno i dalje e, se nalaze u rukama država članica. <clears throat> Imamo instrument za e, ujednačavanje, a to su uredbe koje moramo primjenjivati. Možemo popuniti sve te e, rupe na sljedeći način. Dakle, imamo e, članak 8 iz uredbe iz 2008. koji kaže da zapravo treba kontrolirati 5% iskrcaja ulova ali ovdje se ne govori o nikakvom minimalnom e, postotku. Dakle, mogli bismo razgovarati o minimalnom postotku za e, provjere, morali bismo razgovarati o tim ujednačenim mjerilima za određivanje minimalnih postotaka za neke određene riblje vrste i možda e, bismo trebali baš odrediti nužni minimalni postotak za obaveznu provjeru. Kada govorimo o tim ujednačenim kontrolama, za to je potrebno imati volju i također kvalificirano osoblje koje bi provodilo e, i provjeravalo sve ne one obveze koje su e, već e, definirane uredbama i propisima. Moramo biti na visini tog izazova. Dakle, e, na Schengenu e, nismo, kada smo govorili o kontroli osoba, nismo imali kao Europsku službu za kontrolu e, stanovnika. Ali možda bismo zapravo trebali razmišljati o drugačijem rasporedu tih 60 ili 70 tisuća službenika koji se bave e, svim mogućim vrstama kontrola. Možda bismo i trebali preraspodijeliti kako bi se to ujednačilo na europskoj razini, a da ne bude nešto što se radi na razini država članica. Ono što trebaju napraviti regionalni, nacionalni ili bilo koji e, službenici, to je da budemo sigurni da oni primjenjuju europsko zakonodavstvo. Koliko sam shvatio, već e, godinama zapravo E, španjolske vlasti su te koje zapravo vrše kontrolu nad 50% slučajeva e, u slučaju e, slučajeva iskrcaja ribe. Dakle, ako, ti, ako ta pravila nisu ujednačena, nećemo do, postići nikakvo ujednačeni nadzor na razini Europske unije. Ono što je bitno, a to je da E, imamo uravnoteženo i ujednačenu primjenu europskog zakonodavstva. Znači ne da imate nekakve e, labilnije luke i neke luke koje su malo e, zahtjevnije. Ne, moraju biti sve ujednačene. Ili neke luke u kojima se nešto mjeri ili to ili nešto drugo, a u nekim drugima ne. Zahvaljujem predsjedniče. Također želim zahvaliti svojoj kolegici Isabel Toma na ovom stajalištu koje je ovdje e, iznijela. Ja se slažem s osobama koje su se do sad javile za riječi. Smatram da je to jedno važno pitanje. E, kao što su e, kolege već ranije spomenule, dakle, ribari kada ulaze u određene luke i kada razgovaraju sa svojim predstavnicima iz sektora ribarstva, postoji nekakav osjećaj da onaj drugi, da onog drugog kontrolira manje nego što mene kontrolira. Da, ja vam to mogu odmah reći. Dakle, e, u mojoj zemlji ideš li na ovo mjesto ili na ono mjesto, drugačije je. U e, Andaluziji kažu, one u Galiciji manje kontroliraju e, ove iz Galicije kažu isto za Andaluzice. U između Italije i Španjolske postoji ista priča. Dakle, ja ne vjerujem E, ja ne vjerujem da je takva situacija realna i to je nemoguće. Ali činjenica je da moramo nešto napraviti po tom pitanju percepcije. E, ja sam e, kolegice zakon rekla ću reći sljedeće. Dakle, ako se pita postoji li politička volja, ja moram reći da i ja imam jednake nedoumice. Ali smatram da mi u odboru za ribarstvo moramo pokušati nešto napraviti. Dakle, možemo napraviti lake stvari, ali moramo se potruditi napraviti i ove teške stvari. Moramo barem napraviti izvješće, ako je moguće sa što e, većim opsegom i to je ono što možemo napraviti kako bismo pripomogli u e, ujednačavanju nadzora u ribarstvu. Ako moramo napraviti taj posao usklađivanja, e, moramo se dogovoriti oko linije, oko smjera kojim ćemo krenuti. Kao što je i kolega rekao, e, bitan je i sektor uvoza. Dakle, to nije samo pitanje e, ribara, nego također i razlika između luka e, koje provode ili ne provode određenu, određenu vrstu kontrole. Dakle, postoji to opće poimanje da se provode drugačije kontrole na drugačijim mjestima. I u svim tim sektorima postoji osjećaj da e, se drugačije postupa s jednima, s drugačije s drugima i to je ono što treba promijeniti. Ja mislim da bismo trebali e, u dobroj mjeri promijeniti nadležnosti Europske agencije za nadzor u ribarstvu EFKE. Ako već imamo nacionalne kontrole, ako imamo e, znači, nadležna tijela koja to čine, smatramo da bi agencija to trebala biti na europskoj razini, ali ona trenutno nema niti sredstva, niti mogućnosti da to čini. Ja mislim da je to ključan element koji bismo trebali ugraditi u ovo izvješće. Dakle, spomenuti nove nadležnosti agencije. Trebali bismo to detaljno razraditi. Trebali bismo razgovarati o mogućnostima i funkcijama te agencije kako bismo e, napravili, odnosno ne, ne smijemo napraviti preširoku sliku i preširoke e, odredbe koje na kraju nećemo moći primjenjivati. Dakle, kad govorimo o nezakonitom ribolovu, e, primjena te uredbe je jako važna i to moramo uskladiti na razini kontrola. Znači, kod tog nezakonitog ribolova se događa, e, imamo sličnu situaciju sa nepovjerenjem i sa neusklađenošću. E, ja podržavam kolegicu Isabela, smatram da je pred njom još puno posla, vjerujem da neće biti lako, vjerujem da nisam sigurna hoće li u političkom smislu imati dovoljno saveznika, imati mnogo saveznika jer e, znamo na koji način funkcioniraju kontrole na nacionalnoj razini i zato su savezi jako bitni. Ali moramo taj posao napraviti i moramo se dogovoriti oko zajedničkih konačnih ciljeva, a to je ujednačavanje kontrola i napraviti korake prema naprijed gdje god možemo. E, jako se slažem e, s time da Isabel e, Toma nastavi raditi na izvješću, dobro je napravila ovo početno izvješće i, i kažem joj evo odmah da e, će imati moju podršku u svim stvarima oko kojih ćemo se nadam se složiti. Hvala lijepa, nitko se drugi ne za riječ. Ne, predajem sad riječ Ernestu su vladu iz Europske komisije. Puno hvala gospodine predsjedniče. Evo, ja želim sada pozdraviti inicijativu e, gospođe Toma. To je komisiji jako zanimljivo i smatram da dolazi u zaista prikladnom trenutku kao što znate, komisija je zapravo e, utvrdila e, nužnost da se pojednostave i poboljšaju kontrole i uredbe o kontrolama iz 2011. godine i to je zapravo u okviru e, refita koji ima za cilj poboljšati učinkovitost i, i prikladnost europskog zakonodavstva. E, kontrola ima važ, veliku važnost ne samo e, za primjenu zajedničke ribarstvene politike, nego također i za primjenu jednog novog elementa u toj reformi ZRP-a, a to je borba protiv nezakonitog ribolova, znači uredba o nezakonitom, neprijavljenom i neregistriranom ribolovu. Smatramo da je e, to jako bitno i da Europska unija ima jedinstvene norme, jedinstvene standarde za nadzor u ribarstvu. Mi ne možemo primjenjivati sankcije na treće zemlje ako smo mi ti koji ne možemo imati e, zapravo e, ponašanje koje je bez ikakvih prigovora po tom pitanju. Dakle, mi želimo to napraviti na dobar način, želimo da ta uredba bude razumljivija, da bude jednostavnija i moramo to koristiti kao način za poboljšanje svega onoga što još moramo poboljšati prilikom e, provođenja u praksi svih tih kontrola. Slažem se sa svima onime što je rekla gospođa Toma i još e, drugi kolege nakon e, nje. Mm, moja moje osobno iskustvo je potpuno jednako onome što je spomenula e, kolegica Toma. Osoba putuje u različite regije država članica ili u različite države članice i svi ribari imaju osjećaj da su oni najkontroliraniji. A znači a svi oni smatraju da je zapravo u susjedstvu da su kontrole blaže. Dakle, važno je ako ribari i nadležna tijela na regionalnoj razini nemaju osjećaj da postoji jedinstveni način postupanja, u tom slučaju kontrola se neće moći provoditi. Dakle, kada provodimo norme, e, moramo znati da i susjed to čini na isti dobar način. Ono što je toksično, to je da ako znamo, ako mislimo da susjed to e, čini drugačije. Dakle, e, ako svi misle da se od njegovog sektora zahtijeva nešto više na drugi, će nam uvelike smetati. Dakle, gospođa Bilbao e, također je rekla da je jako bitno povjerenje i mi smatramo da je to e, ključ ove uredbe. Dakle, slažem se da imamo puno izazova pred nama, ali jedan je posebno težak. I ja bih vas sada ovdje sve pozvao da budete kreativni u tim e, idejama koje ćete predlagati a to je činjenica da imamo ovdje dvije proturječne sile. Jedna je želja svih ovdje zajedno, jer sam čuo prema vašim izlaganjima, a to je pokušaj da vratimo povjerenje. Znači level playing field, ispričavam se što koristim sada englesku riječ. Dakle, a drugo je da pokušamo olakšati i e, pojednostaviti e, taj administrativni dio. Dakle, 404 uredba koja ima sto i nešto članaka i 37 priloga, zaista e, to nije samo hir, nego je zaista riječ o pojednostavljivanju svih tih propisa jer ako mi to pojednostavimo onda će imati lakšu primjenu na razini Europske unije. Jer ako imate puno članova, onda dolazi članaka, onda dolazi do opasnosti da svaka nacija to primjenjuje na i tumači na drugačiji način. Dakle, ako mi tražimo e, zajednički prostor za ujednačenu primjenu, onda moramo se usredotočiti i na pretjerano regulirane propise i pitanja. Dakle, sada je pitanje kako možemo postići e, e, dobru primjenu, ali sa pojednostavljenim zakonodavstvom. To su na neki način dvije proturječne stvari i smatram da će biti najteže naći ravnotežu između ta dva aspekta. I upravo zato mislim da moramo e, vrlo ozbiljno pristupiti tome jer je to jedan od najvažnijih izazova. Dakle, kako možemo povratiti povjerenje i kako možemo pojednostaviti norme, a da istovremeno imamo E, jasnu i učinkovitu primjenu. E, komisija e, je u svojim smjernicama za refit u okviru refita predvidjela kao što svi znate da objavimo u prvom tromjesečju 2016. godine procjenu ove trenutne uredbe. Dakle, mislimo da će to zapravo biti e, temelj i početna točka svih onih e, elemenata za koje će se pokazati da funkcioniraju dobro ili loše, što će nam moći biti dobra baza za sve daljnje radnje u budućnosti. E, mi bismo htjeli da e, zapravo izvješće ovog odbora bude gotova početkom sljedeće godine. Vjerujem da ćete morati provesti studije, javno saslušanje, e, dogovore među državama članicama, ali ovo samo inicijativno izvješće gospođe Toma će sigurno biti jedan od onih temeljnih elemenata za tu evaluaciju koja će komisija provesti. I zaista to s velikim zanimanjem iščekujemo. Dakle, E, još sada jedno pitanje e, koje mi se čini e, jako zanimljivim, to je upravo imaju li države članice političku volju da to poboljšaju. Ja nemam nadležnost da odgovorim na to pitanje, ali smatram da je ova trenutna uredba bila jedna od posljednjih velikih uredbi u okviru ZRPA koja je bila usvojena prije Lisabonskih ugovora. I zapravo je ta uredba koju imamo danas uredba vijeća. Buduća izmijenjena uredba znači neću sad napominjati što će se sve e, izmjenjivati, e, će biti znači postupak proveden kroz, e, kroz dva su zakonodavca, kroz suodlučivanje. I zato ćete vi moći reći nakon toga da to ćete moći reći da to nije znači više uredba vijeća nego uredba vijeća i parlamenta, odnosno vi ćete 50% sudjelovati u tom radu. Evo ja sada gospođi Toma nakon ovih uvodnih izjava želim pružiti e, podršku, potpunu podršku komisije za bilo što ako vam trebaju informacije, datumi, podaci, elementi, mi smo ovdje za vas. Imate e, našu suradnju, otvoreni smo za suradnju i puno vam hvala. Merci Ernesto. Hvala lijepa Ernesto. Ponovno sada dajem riječ za Toma. Hvala predsjedniče i hvala gospodine Penjado što ste me ovako e, ohrabrili postakni da ovom radim i izrazili podršku. Da, kao što je rekla gospođa Bilbao i neki drugi, da treba konačno stati na kraj tom manjku povjerenja kako bi došlo do bolje provedbe. Inicijative koje ste spomenuli E, vi ste rekli da treba ojačati nadležnosti same agencije. To je nešto oko čega ćemo se brzo složiti. E, trebamo također uskladiti podatke iako treba uočiti gdje se nalaze poteškoće. S komisijom ćemo o tome razgovarati. Što se tiče nepovjerenja među pojedinim državama članicama i transparentnosti, to je također nešto što je izuzetno bitno kad se radi o nadzoru. Mislim da regionalizacija zapravo uopće nije nekompatibilna s usklađivanjem na europskoj razini. Ne znači da ako se neke obaveze prilagođavaju e, s obzirom na pojedina područja, da ciljevi nisu ujednačeni i da ih e, svi ne trebaju poštovati. Što se tiče ovog e, minimalnog nadzora, to je nešto o čemu bismo trebali ponovno razgovarati. Ono što je točno da u nekim državama članicama se e, kontroliraju metodološki samo količine, a s druge gdje se proučavaju rizici. To su zapravo dvije različite metode, dvije različite tradicije. Moramo ih nekako objediniti jer mnogi osjećaju da u tome leži velika nepravda. Gospodine Pijaslado, želim dati jednu primjedbu. Ne možemo naravno imati sankcije za treće zemlje ako se mi ne pridržavamo naših pravila a mislim da ne možemo napraviti sankcije, nametnuti sankcije našim ribarima ako nismo vrlo rigorozni po pitanju uvoza. Podsjećam vas na vrlo loše iskustvo koje smo imali s Filipinima. Oprosti, ja ću to ponavljati koliko god puta bilo potrebno. To za naše ribare nije dobar primjer i nećemo na taj način postići to da se europska pravila poštuju u Europskoj uniji. Nadalje još dvije ili tri sitnice. Ne, zapravo osvrnut ću se još samo na jedno pitanje i zaključiti. Mislim da Europski parlament da je nama u interesu da našim ribarima kažemo da mi upravo to provjeravamo, da provjeravamo da se pravila poštuju na usklađen način, ali isto tako da ih se strogo pridržava i da se treba strogo provjeravati pitanja uvoza e, proizvoda e, morskog porijekla u Europsku uniju u našem izvještaju koji će biti zapravo izraka, mislim da je u interesu Europskog parlamenta da jasno kaže da smo mi na terenu kako bismo provjerili da se pravila poštuju i to na jedan usklađeni način. Mislim da će to biti vrlo bitno. Hvala lijepa. Hvala Izabel. 10. prosinca ćemo imati drugu razmjenu mišljenja 17. E, ili 18. veljače sljedeće godine e, ćemo o, tome ponovno raspravljati, dakle u izvještaju. 18. ili 19. travnja ćemo glasati ovome na odboru, dok će e, u, smo u svibnju glasati na plenarnoj sjednici. E, zapravo sad ćemo preći na 13. točku dnevnog reda. Obavijestio sam vas bio ranije o tome da ćemo izmijeniti dnevni red. E, Gabriel će nam dati kratak e, prikaz e, na što je naša delegacija napravila na izložbi u Milanu u srpnju. Učinit ću to vrlo brzo jer svi ste dobili izvješće koje smo sastavili 22. srpnja. Ja sam bio s Rikardom Seraom i Pakom Miljanom i s nama je bila i Renata Brijano. To je bila jedna zanimljiva posjeta i uključila je i e, posjete e, paviljonima Japana, Italije, Europske unije, Španjolske, Francuske, Čila i e, imali smo i neke bilateralne sastanke koji su bili vrlo zanimljivi. Utvrđivali smo neke činjenice i sastali se s ministrom za ribarstvo Islamske republike Mauritanije i govorili i razgovarali s predstavnicima zadruga, ribarskih zadruga e, Italije. E, što se tiče Mauritanije, e, to je bila razvina mišljenja budući da je ministar bio tamo na licu mjesta i Expo je doista bio dosta je bio posvećen temi hrane, e, ali e, bilo je i e, više sadržaja, bilo je više sadržaja koji su bili povezani s ribarstvom. Te smatram da treba istaknuti e, ta e, sastanak s ministrom za ribarstvo Mauritanije e, u trenutku kad trebamo ratificirati i potpisati sporazum s Mauritanijom i osim toga mislim da e, treba isto vidjeti kak e, e, situaciju s kanarskim otocima te ovo sve zapravo zaključno možemo reći da smo bili oduševljeni onim što smo vidjeli i da je rasprava bila vrlo korisna mi smo se e, susreli i e, s predstavnicima talijanskih ribarskih e, zadruga, te smo s njima prošli kroz sve teme koje zapravo brinu talijanske ribare i jadransko ribarenje, plava ekonomija, ribarenje na sredozemlju i tako dalje, dakle sve teme smo obuhvatili i više od toga. E, ovo je, mogu reći ukupno, bilo e, vrlo zanimljivo, e, bilo je strašno vruće i sve se odvijelo u vrlo kratkom vremenu s Europskom unijom također imali smo zanimljiv sastanak i mislim da evo imali smo priliku e, iznijeti stajališta e, odbora za ribarstvo Europskog parlamenta. I ako nekom treba dodatnih pojašnjenja ovoj posjeti, vrlo ću rado to prušiti, ali evo za sada toliko. Hvala lijepa, Gabriel. Naglasio bih da je na e, sastanku odbora za e, ribarstvo da eto imamo i goste. Evo pričekat ću samo da stave slušalice, osim oni koji govore francuski. Dakle, e, Ulrike Rodust je e, pozvala ove goste na naš sastanak. Dakle, oni su tu zahvaljujući njoj. Hvala što ste došli. Jako je dobro da mladi ljudi mogu dolaziti na ovakve sastanke. Hvala. E, daću sada riječ kolegi Serau Santošu koji će govoriti o Milanu. Samo je nekoliko stvari koje sam htio još dodati u vezi posjete Milanskom ekspovu. zahvaljujem Gabrielu Matov koji je predvodio misiju i bio sjajan predstavnik Europskog parlamenta Smatram da je to bio jedan vrlo e, ugodan e, događaj, vrlo ugodna posjeta, osim e, mogu reći da je to i dobro bilo organizirano. Marko Marija Luisa, bilo je još ljudi koji su bili uključeni u tu posjetu. Bil, razgovarali smo i s predstavnicima Iberskog poluotoka i Mikronezije. Bili smo u EU paviljonu koji je bio vrlo važan. Ja sam e, došao e, prvi dan pa nisam mogao e, posjetiti talijanski paviljon, ali sam posjetio one u Eh, zemalja portugalskog govornog područja. Mogu dakle reći da je eh, Expo zapravo eh, događaj koji uvijek ostavlja neku gorčinu budući da vidimo kakve su poruke koje ostavljaju ili šalju velike korporacije, a koje se odnose na održivi razvoj. Puno je publiciteta Recimo, e, primjer Volkswagena je dobar primjer. E, trebalo bi imati transparentnije kontrolne postupke na takvim događanjima. Budući da e, se takvi događaji koji puta samo pretvaraju u reklamne kampanje velikih korporacija E, i e, mora e, se podići svijest o važnosti pitanja održivosti, održivog ribarenja i tako dalje. Jednako je tako važno za nas kao parlamentarce da podržimo informativne kampanje te kontrolne sustave i opet to ilustriram slučajem Volkswagen i potrebom za transparentnošću. A što se posjete same tiče, Mogu reći da je sjajno organizirana, bila je vrlo ugodna, gospodine Mate, još jednom hvala što ste ju predvodili. I ja se želim zahvaliti e, veleposlaniku odbora za ribarstvo na, e, na e, izložbu Expo, dakle, sada ćemo te Gabriel zvati veleposlaniče. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda i govorimo o provedbenim e, i delegiranim aktima. Delegirane akte nismo dobili u posljednje vrijeme, ali e, e, onaj od 28. srpnja 2015. godine koji se odnosi na pitanje ribarstva i pomorska pitanja gdje se govori također o e, svim izmjenama koje imamo u toj uredbi, a o tome će e, se raspravljati 21. listopada. Mi smo dakle poslali e, pitanja komisiji koja nam je odgovorila, ja sam izvjestitelj i predlažem da ga usvojimo. Komisija nam je dala dva ta, iz provedbena akta je komisije kojom se izmjenjuje 494. iz 2002. godine u iskrcavanju uloga i o, te onaj koji mijenja 404 iz 2011. godine o provedbi uredbe 1204 e, iz 2009. godine gdje se uspostavlja sustav nadzora za ZRP. Dakle, parlament nema ovlasti o tim e, delegiranim aktima, ali se komisiji mogu uputiti pitanja. Osobno imam nekoliko pitanja koje bih uputio komisiji. Prvi o e, prijedlogu e, takvog akta za izmjene 494 iz 2011. godine gdje se govori da do i 1.12.2007. godine mogu koristiti e, brodski dnevnik na papiru ako ga još nema e, nemaju u elektronskom obliku. Koliko sam ja shvatio da se radi samo o brodicama koje su dulje od 12 metara, a one od 10 do 12 metara mogu koristiti E, brodski dnevnik u papirnatom obliku. Što će se dogoditi sa ovima između 10 i 12 metara e, nakon 2017. godine? Hoće li oni koristiti, morati preći na elektroniku ili pak e, papir? Ostaje. Članak četvrti i iste provedbenog akta je drugo što me E, što me zanima. Ispričala sam prevoditeljima, očito sam prebrz. Dakle, drugo pitanje je o članku četvrtom koji nameće identifikacijski broj IMO za različite vrste plovila, one dulje od 24 metra koje rade na, u europskim vodama, one koje su veće od 24 metra van europskog e, teritorijalnih voda i one treće koje su nisu europska plovila ali e, usvojeno je da e, plovila dulja od 20 metara trebaju imati taj identifikacijski broj kako bi ušli u upisnik. Zato se pitam zašto komisija želi da se napravi više od već postojećih obaveza. I ne znam da li kolege žele postaviti pitanje, čini se da ne, pa ću odmah predati riječ e, gospođi Izabel Pere koja ovdje danas zastupa Europsku komisiju koja će dakle dati izvrstan odgovor na moja pitanja. Hvala lijepo. Što se tiče prvog pitanja, nema dakle nikakvih izmjena koje se odnose na režim plovila dugih 10 do 12 metara što se tiče brodskog dnevnika u papirnatom obliku. Radi se samo o promjeni modela brodskih dnevnika koji je sada izmijenjen e, vezano za u iskrcaj i e, naravno e, kada se usputni ulov koji je manje razmjera. Dakle, do 31.12.2017 će se, ti, e, će se to koristiti. Ali, dakle, brodovi koji su veliki 10 do 12 metara mogu i dalje koristiti e, Brodski dnevnik u papirnatom obliku u skladu s uredbom 404. Jedno je njezin forma drugačiji. E, drugo, radi se o mjeri koje su donijele države članice u borbi protiv nezakonitog ribolova. E, identifikacijski broj IMO, odnosno jedinstven identifikacijski broj, značajan je instrument zato što omogućuje sljedivost plovila, e, bilo ribarske brodice ili drugih vrsta brodica koji je, dakle, postoji otkako se to plovilo izgradi. Dakle, omogućuje sljedivost plovila, to je vrlo bitno. Želimo da europske e, brodice kao i plovila koja nisu iz Europske unije, a rade u našim vodama, imaju taj brod, e, taj broj. Sve organizacije za sada su usvojile e, usvojile dakle taj to pravilo gdje je veličina broda koja ko to podliježu. dakle podliže tome e, više od 15 metara. Dakle, znao sam da ćete na to dobro odgovoriti. Hvala lijepa. E, ima li još pitanja vezane za provedbene i delegirane akte? Nema. Werner ima pitanja. Izvolite. Hvala vam lijepa na e, ovom odgovoru koji je bio precizan i kratak. E, to znači da se radi o svim plovilima preko 15 metara koji imaju e, elektronički kodiran registracijski brod, a u kojem slučaju ih je moguće registrirati putem satelita, nadzirati ih i znati točno u kojem trenutku se koji gdje nalazi. imamo to dakle sve osigurano za europske vode. Je li to to onda? Tako sam ja to shvatio, izvolite vi Izabel. Oprostite, imam problema s slušalicama jer sam čula tek kraj vašeg pitanja pa ga molim vas ponovite. Jesam li vas dobro razumio da sva plovila preko 15 metara od 1. siječnja 2016. godine imaju registarske brojeve, a koji su e, elektronički e, kodirani e, i putem identifikacijskog sustava moguće ih je provjeriti od strane tijela koja provjeravaju e, i vrše taj nadzor u ribarstvu. Dakle, u Njemačkoj recimo, e, u Luci je to registrirano, u sustavu praćeno je i nadzirano i možete vidjeti u bilo kojem trenutku gdje se e, plovilo nalazi, može e, se kretati e, brže, može biti na otvorenom moru ako se približava obali. Ja samo želim znati je li to slučaj, odnosno radi li se upravo o tome. Ne, ne, ne. U, u ovom se slučaju E, morate znati da identifikacijski broj uopće ne služi kako bi se slijedilo gdje se nalazi brod, jer e, postojimo satelitski sustav koji to prati. Ovo se zapravo je broj koji je predviđen u upisniku flote e, Europske unije kako stoji u uredbi. Drugim riječima, kada neki brod se pojavi kao dio flote e, i e, taj ga broj, taj broj prati sve dok e, prestane ploviti. Da, zapravo radi se o dvije različite stvari. Nadzorna agencija i sateliti prate gdje se brodovi nalaze, a sada se jednostavno prati životni vijek broda. E, brod je e, izgrađen u određenom brodogradilištu, a nakon toga ima prvog vlasnika, drugog vlasnika i tako dalje. Jednostavno ovom uredbom se slijedi e, taj životni vijek broda. Hvala lijepa. Mislim da smo ovim završili naš dnevni red za jutrašnji dio sastanka. E, prema tome, ćemo se ponovno u 15 sati kada će nam doći u gost e, norveška ministrica ribarstva. Hvala.